Hvala lijepa gospodin Timemans. Riječ ima gospodin Gosales Pons. Izvolite. Eh. Zahvaljujem predsjedatelju. Dakle, dobro došli u ime Europske pučke stranke. Gospodine Timmermans, prije svega rekao bih da dijelimo vrijednosti koje ste vi navali u svom uvodnom govoru. Europske države također dijele obvezu zaštititi cijeli niz prava i sloboda koje smatramo temeljnim za ljudsko dostojanstvo, slobodu, jednakost, solidarnost. To je zapravo nešto što sačinjava jednu jezgru suštinu koje se ne možemo odreći kao europljani. A to je bilo sve jasno iz vašeg govora. Europska unija mora djelovati tako da zaštiti ta temeljna prava protiv svih, uključujući čak i protiv terorizma i organiziranog kriminala. Sve resurse na raspolaganju moramo staviti na raspolaganje e, vladavini prava kako bismo obranili ovo područje e, slobode, pravde, pravosuđa koje želimo da postoji u Europskoj uniji. Trenutno u Siriji i Iraku imamo desetke, stotine e, europljana koji su ključne terorističke aktivnosti i bilo kojem trenutku mogu se vratiti nazad u Europu i nastaviti ubijati i kod kuće. Koji prijedlog biste vi e, ponudili kako bi se na odgovarajući način obranilo Europljenje od terorizma i organiziranog nasilja? Hvala vam na vašem pitanju. Ovo je jedno od najkompliciranijih pitanja. Države i Europske unije sa s danas suočavaju i doista zapanjuje to što neki od najbistrijih naših mladih umova su dobili poticaj otići u neke druge zemlje i boriti se protiv nekih temeljnih vrijednosti za koje se mi zalažemo kao europljani i da se tada vraćaju ovamo i budu izravno prijetnje našim društvima. Podrazumijeva se samo po sebi da društva imaju puno pravo zaštititi se protiv ovakvog oblika terorizma. I morat ćemo mnogo bliže surađivati kao nacije da se pobrinemo da iznađemo odgovore na ovakve izravne prijetnje našoj sigurnosti. To je neposredna i jasna opasnost svim europljanima. I Očito ovo je primarna odgovornost naših država članica. No što se tiče Europske unije i komisije, borba protiv terorizma ne može nam pružiti mogućnost zanemarivanja temeljnih prava koje želimo zaštititi. Boreći se protiv terorista, moramo se pobrinuti da ne ograničavamo temeljna prava svih naših građana. Ukoliko to učinimo, ukoliko dovedemo pitanje temeljna prava, naštetit ćemo upravo onome što pokušavamo zaštititi, zaštititi od nihilističkih terorista. Dakle, u borbi protiv terorizma, vjerujem da to naša važna dužnost, moramo se pobrinuti i da svaka europska institucija, država članica, poštuje načela ukorijenjena u pomelji i ugovoru Europskoj uniji. Gospodin Pitela. Hvala. U ime svog kluba zastupnika SID-a kojim predsjedavam želim izraziti našu zahvalnost na ovoj krasnoj uvodnoj riječi koju je dao gospodin Timmerman. Posljednji izbori su pokazali da postoji jaz između europskih građana i europskih institucija, iako zapravo su birači izašli u velikom e, broju. Naš projekt je ugrožen, a prototrov tome je bolje sudjelovanje građana. Mi trebamo preokrenuti tu piramidu, dakle ne više odluke od ozgo prema dolje, nego sudjelovanje. Postoji jedan institut koji predviđa Lisabonski ugovor, odnosno pravo građana da poduzimaju inicijative, da predlažu inicijative po velikim pitanjima od vode, zraka, okoliša i e, rada. To je izvrstan instrument koji je u našim rukama. Kako vi namjeravate promicati upotrebu tog instrumenta i kako se namjeravate suočiti sa ovim izazovima i kako će ova komisija pridonijeti prevladavanju tog jaza? Hvala na tom pitanju. Ja sam sam tijekom rasprave o Lisabonskom ugovoru poduzeo tu inicijativu da se ugradi taj instrument u ugovor. To je inicijativa koja je od ogromne političke važnosti. U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo da je komisija reagirala na način koji ja razumijem, ali to je jedan pravni pristup. Ova inicijativa građana je predviđena iz političkih, a ne iz pravnih razloga. Dakle, ja predlažem da pristupimo tome na više politički način kada dođe do drugih inicijativa građana. Mislim da je za komisiju ključno da prepozna ove inicijative kao inicijative političke prirode. Da, znam kako je to ugrađeno u ugovor i naravno da e, trebamo poštivati ugovor koji nas obvezuje, ali to nam daje mogućnost da povedemo političku raspravu o tim pitanjima. Kada ljudi imaju neke nedoumice u vezi s inicijativama koje poduzima komisija ili Europski parlament i želi pokrenuti javnu političku raspravu, onda možemo se dogovoriti između komisije i Europskog parlamenta da tražimo tu raspravu sa građanima, ne samo sa ljudima koji su već predstavljeni ovdje u Briselu, nego i sa ljudima koji su u zemljama članicama koji također žele vidjeti povjerenike i žele prepoznati svoj vlastiti Europski parlament. Hvala gospodine Timmermans, gospodin Van Mnogi građani kritiziraju Europu, ima kritičan stav, to možemo vidjeti na, prema odazivu na europske izbore. Od 79. nažalost odaziv znatno opada. Kao europske institucije ni mi nismo odviše popularni, osim kada se radi o nekim potporama, no svejedno slušamo o tome kako previše pravila namećemo stanovništvu. Dakle, povjerenik, kandidat za povjerenika koji će se baviti vladavinom prava je upravo najbolja osoba da preokrene taj trend. I čuo sam vašu izjavu kako želite smanjiti birokraciju, biti učinkovitiji. Tako da, ako govorimo o stvarima poput e, javne nabavi, e, možda možemo napredovati. Ali želio bih od vas konkretno čuti kako planirate učinkovitiji biti da ste iritantnosti pređemo u inspiraciju. Zahvaljujem gospodine Fandale na pitanju. U prije godinu dana, da ste bili sa mnom na Majdanu Kijevu, vidjeli biste kako Europa već inspirira ljude. Za milijune ljudi Europa i jest inspiracija, jest svjetionik u svijetu gdje nedostaje kad kada svjetla. Istodobno mislim da ste u pravu kada kažete da Europa na neki način iritira ljude. Ljudi smatraju da postoji problema, nedostataka u regulativi, u provedbi, a to je nešto što moramo doista pomno analizirati. Mi i vi u parlamentu moram to zajedno s vama učiniti. U uvodu sam već rekao neke od načina na koji to možemo postići i zbog toga nam je potreban parlament. I želim da parlament se ozbiljno uhvati posla što se tiče studije utjecaja, kao što je i sam najavio, ali isto tako moramo uvjeriti vijeće da oni moraju provesti svoju studiju učinaka. Dakle, kratkoročno gledano, ta mala poduzeća sa, koja se sastoje od jednog člana, ukoliko njih pitate što je Europa, i ako oni kažu imamo problema sa Europom, oni nameću opterećenja, što ako možemo u nekoj mjeri olakšati to, ostvoriti im prostora, e, biti sami poduzetnici. Primjerice, u pekarstvu provedena je u moje zemlji jedna analiza koja je pokazala da što je manje poduzeće, čak i malo, malo smanjenje administracije dovest će do toga da malo poduzeće zapošljava više ljudi. Dakle, ukoliko Europa trenutno nešto treba, to je da mali i srednji poduzetnici stvaraju više radnih mjesta. 85% radnih mjesta dolazi od njih. I to mislim da bi dovelo do pozitivnih rezultata. Zahvaljujem. Dobrodošli gospodine Timmermans. Klub ALDE pozdravlja novu inovativnu organizaciju Europske komisije sa jednim kabinetom potpredsjednika, no neki su kandidati e, natuknuli da neće prihvatiti novi dvoslojni sustav. Kakve ovlasti i sredstva vi imate kao prvi potpredsjednik da disciplinirate druge povjerenike i ukoliko potpredsjednici nemaju stvarnih ovlasti, mislite li da je u samom početku već propao ovaj, ovaj novi Junkerov sustav? Druga stvar, europske vrijednosti su za ALDE ključni prioriteti, kao što su, vjerujem i vama, i s obzirom na fanatike diljem svijeta, Europa bi trebala demokraciju i temeljna prava učiniti čvršćim otpornijim. Vi ste rekli da ćete čvrsto provoditi temeljna prava, no u pismenim odgovorima ste dodali jedan odricatelj koji kaže da će se uzeti u obzir ustavne i kulturološke različitosti. Znači li to da ćete tolerirati kršenje temeljnih prava ukoliko je to kulturna tradicija i hoćete li okrenuti glavu ukoliko neka država članica e, krši te stvari zbog nacionalnih tradicija nekih. Dakle, drugim riječima, hoćete li e, biti podložni vladama ili zagovarati prava građana? Moram reći gospođi Interfeld da volim ovakva pitanja. Dakle, što se tiče drugog pitanja, ona je ključna stvar. Vjerujem da ću pokušati surađivati sa svima u Europi koji su uključeni u promicanje temeljnih prava. Ja želim stvoriti mrežu institucija koja će se međusobno osnaživati i želim blisko surađivati sa Vijećem Europe, sa Agencijama za temeljna prava, sa komisijom za provedbu sporazuma iz Venecije. Isto tako sa aktivistima, sa nevladnim utrogama i svakako neću dopustiti ustupke po pitanju temeljnih prava. Nema kulturoloških isprika za tako nešto, nema kulturološkog konteksta koji bi opravdao kršenje ljudskih prava. I svaka pojedina država članica Europske unije potpisala u povelju. To su to je svoj Europski parlament i sve države članice. Sve što ja mogu učiniti je da svaku pojedinu državu članicu e, držim za njihovu riječ obavezu koju su potpisala jer je to na njima. Ja ću upotrebiti svaki instrument na raspolaganju komisije da provedem te zamisli i ta pravila koja su same države članice potpisala. Što se tiče organizacije komisije, e, nema nemate razloga za brigu, pobrinut ćemo se da se komisija usredotoči na prioritete koje je predsjednik Juncker predložio i o kojima smo se dogovorili i usaglasili sa većinom u vašem parlamentu. Pobrinut ćemo se da način organizacije ustroj komisije nam omogući da se koncentriramo na temeljna pitanja kojima se moramo pozabaviti. Ugovori naravno su temelj i iz toga proizlazi položaj svakog povjerenika. No istodobno iz toga predsjednik komisije dobiva pravo organizacije svoje komisije. A on je to učinio na način koji će nama olakšati ispunjavanje prioriteta i pokazat ćemo vam da mi to možemo. Zastupnica Cimer. Gospodine Timemans, shvatila sam da niste e, psić na krilu e, e, i nadam se da nećete postati ljeva ruka gospodina Junkera jer tada bi postala mogućnost da ono što tražite od zemalja članica, ako to primijenite na komisiju upravljanje krizom, E, na primjer dovelo je do povrede ljudskih prava e, kako u buduće kanite spriječiti da se e, u okviru procjene učinka našeg zakonodavstva da u buduće ne dođe do takvih povreda ljudskih prava u Europi i kao drugo kako kanite u dijalogu sa nacionalnim parlamentima doprinijeti tome da e, se sprem, poveća spremnost e, za veće, veća ulaganja e, i iz privatnog sektora. Hvala lijepa. Mi ćemo braniti ta temeljna prava u zemljama članicama i u institucijama Europske unije. Možda ste već čuli da je predsjednik Junka u svom izvještaju već obećao da će e, u novim mjerama se više voditi računa i o socijalnoj komponenti. To je za nas izuzetno važno da dakle e, i socijalni aspekt bude e, aspekt o kojem se vodi računa prilikom e, svih naših budućih mjera u vezi što se tiče dijaloga sa nacionalnim parlamentima mislim da se moramo pobrinuti za to da mobiliziramo novac e, gdje god ga se može naći kako bismo ga mogli e, investirati u europsko gospodarstvo kako bi nastala nova radna mjesta kako bi bilo više nade e, kako bi europsko stanovništvo koje je doista mnogo propatilo u ovoj krizi imalo bolju budućnost to naravno ima veze sa našim E, proračunom, sa nacionalnim proračunima, sa Europskom investicijskom bankom i fondom, ali mislim da ćemo mi uspjeti u tome e, kao je i kolega Dombrovskih jučer rekao, o našem gospodarstvu su sad doista potrebna nova ulaganja i potpuno sam uvjeren da ćemo u tome uspjeti. Bear. Merci, je vous donner l'occasion de parler français. Zahvaljujem na riječi, govorit ću na francuskom. Za početak eh, rekao bih jedan citat koji ću reinterpretirati. Eh, u svijetu prepunom nejednakosti eh, zakon oslobađa, a regulativa čini sužnjeve. Vi imate reputaciju koja nas donekle brine. Bolja regulativa, dvije točke ovdje imam. Jedno jasno ste rekli da ste protiv fiskalne harmonizacije oporezivanja poduzeća u Europi, no zbog toga što imamo 28 različitih sustava oporezivanja poduzeća, pravi suverenitet jest na onim multinacionalnim kompanijama, a ne na državama. E, smatrate li da to nije ispravno? Sljedeća stvar što se tiče mehanizma EDSS-a koji je unutar naših sporazuma i zahvaljujući kojem bi se moglo pripaziti da same države članice ne provode deregulaciju. Smatrate li da je to dio vašeg posla? Zahvaljujem. Dakle, ukoliko e, baš inzistirate, e, možemo nastaviti na francuskom. Što se tiče usklađivanja poreznih sustava, mislim da postoje određeno ograničenje unutar samih ugovora i po tom pitanju komisija može donijeti neke predloge koji su utemeljeni na ugovoru ne može ići van toga. Ukoliko predlažete promjene ugovore, tada u redu, no za to će biti potrebno vrijeme. Trenutno povjerenik mora raditi s onim što mu je na raspolaganju. I zbog toga ne vidim Europsku uniju kao tijelo koje ima nadležnost u tom smislu. A što se tiče pristupa sudovima, e, mislim da je gospođa Jurova ovdje bila vrlo jasna i mislim da su drugi povjerenici o tome govorili, odnosno kandidati, jer im bilo postavljena upravo pitanja o istoj stvari. Dakle, ne može se uopće govoriti o ograničavanju prava građana po pitanju pristupa europskim sudovima u slučajima razmirica. Mislim da prema ugovorima da ne bi trebalo doći ni do kakvog pokušaja ograničavanja pravnog lijeka u pojedinim zemljama. Dakle, u pregovorima koje ćemo provoditi s drugim zemljama, osobito sa SAD-om, ovo je jedno od suštinskih ograničenja s kojim će Europska unija morati živjeti. Hvala. Gospodine povjereniče, budući da ste vi nadležni za better regulation i za koordinaciju resora za pravosuđe i unutarnje poslove, a budući da znamo i to nas brine, da bitan dio europskih sredstava nažalost završava u rukama organiziranog kriminaliteta. Pitam vas kako ćete djelovati, koje ćete konkretne mjere poduzeti i u jednom i u drugom resoru kako bi odgovorili na potrebu da se spriječi priljev financijskih sredstava iz Brisela u ruke poduzeća u koje su u rukama pak organiziranog kriminaliteta. Hvala. To je u nadležnosti europskih institucija koje se moraju preuzeti odgovornosti u tom smislu jer mi donosimo europske odluke na toj razini koje imaju učinka u europskim zemljama članicama. No kada je riječ eh, o sredstvima koje spominje zastupnik Borelli, tu postoji odgovornost zemalja članica, a ponekad e, i tijela koja nisu na razini središnje uprave, državne uprave, nego su na e, razini lokalne vlasti ili na drugim razinama. Mislim da moramo uže surađivati sa zemljama članicama kako bismo bili sigurni da su ta sredstva upućena upravo u projekte koje želimo ostvariti u zemljama članicama. Prečesto možda to prepuštamo zemljama članicama samima. Mi kao europske institucije snosimo zajedno odgovornost sa zemljama članicama prema našim poreznim obveznicima koji su uplatili ta sredstva u proračun. Dakle, mislim da u suradnji sa revizorskim sudom moramo provesti istrage kako bismo u budućnosti bolje uvidjeli kamo odlaze ta sredstva koja se troše u zemljama članicama. Gospođa Hübner. Zahvaljujem. Gospodine spomenuli ste da ćete sljedeće godine predstaviti interinstitucionalni sporazum o bolji izradi e, zakona. Sjećate se možda 2003. parlament komisije vijeća odlučili su poboljšati koordinaciju zakonodavnog rada kroz interinstitucionalni sporazum upravo o bolje izradi zakona. I također imamo članak 17. u ugovoru koji se bavi e, zakonodavskim programiranjem i interinstitucionalnim sporazumima koji nažalost Europska komisija nije upotrijebila. I pretpostavljam da građani od nas očekuju bolju učinkovitiju suradnju i ukoliko imamo zajedničke zakonodavne programe prema ovom interinstitucionalnom sporazumu, manje ćemo se raspravljati o eh, obliku, o formi, a više o suštini stvari. Moje pitanje je jeste li spremni pripremiti jedan potpuno novi međuinstitucionalni sporazum gdje bi programiranje i rad na izradi zakona bio preuređen ili želite ažurirati sporazum iz 2003. i dodati ovu novu dimenziju ili mislite pak o nečem potpuno trećem. I mislite li da je vijeće spremno na to? I očekujemo odgovor na poljskom jeziku, naravno. Da, džekujem, bojim se da sve što znam moram reći da se sramim što e, ne govorim poljski, a trebao bih kao osoba čijeg oca su oslobodili poljski vojnici u Bredi prije 70 godina. No, da vam precizno odgovorim na vaše pitanje. Ono što ja namjeravam je... Dakle, zamisle koje imam o bolji izradi zakonodavstva i zakona, da započnem sa jednim dijalogom sa Europskim parlamentom. Jer parlament je već poduzao korake u ovom polju, primjerice svoju vlastitu studiju učinka. I to je od velike koristi u stvaranju novog boljeg sustava i tada ćemo zajednički morati pristupiti vijeću jer još mnogo uvjeravanja bojim se pred nama na, razini, na razini vijeća kako bi i vijeće zauzelo isti pristup. Vjerujem da je ovo ključno zbog toga što u ovoj fazi vrlo smo dobri u provjeri, u pripremi zakonodavstva na samom početku, no kada prođe zakonodavstvo kroz ovaj jedinstven postupak e, sa dva čitanja i dva su zakonodavca, e, dakle u vijeću situacija gdje su e, gdje mijenjaju uloge sudionici. Dakle, to je prilično drugačije od svega ostaloga i drugačije elemente ima od nacionalnih sustava. I to moramo uzeti u obzir. No postoje sumnja o tome kako provodimo stvari, o studiji učinka, o sastavu naših stručnih skupina, postoje sumnje o sudjelovanju parlamenta u svemu tome. Ja želim biti parlament, parlamentov partner u stvaranju novog sustava. Ukoliko je potpuno preuređenje sustava nužno, predložit ću upravo to. Ukoliko možemo neke precizne promjene učiniti u dijalogu s parlamenta i uvesti ih u postojeći sustav, također dobro. No započnimo s ovim dijalogom što je prije moguće i pobrinimo se da ono što parlament i komisija žele predstavimo vijeću, jer vijeće doista moramo vjeriti da nam se pridruži. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima gospođa Breso. Hvala. Gospodine budući potpredsjedniče, s obzirom na vaš e, široki resor i također s obzirom na vaše zalaganje da se donosi bolje zakonodavstvo, kako ćete osigurati da se ova temeljna rasprava o budućnosti Europe ne zanemari? Osim toga, kako zamišljate također jedan pristup koji će iskorištavati potpuni potencijal ugovora, a onda se u drugom redu predviđa njihova revizija. Mi smatrate li da je to odgovarajući pristup i kako ćete uskladiti provedbu o ugovora o stabilnosti i upravljanju Europskoj uniji sa prvom i sa drugom fazom koje ste spomenuli, dakle i fazom provedbe i fazom revizije. to je čitav niz pitanja zapravo. Dakle, Mislim da još nismo u potpunosti iskoristili potencijal e, Lisabonskog ugovora. Možemo još e, mnogo toga iskoristiti kako bismo ostvarili svoje ciljeve. Kada budemo potpuno sigurni da ne možemo učiniti ništa više, onda ćemo moći otvoriti raspravu o izmjenama i dopunama ugovora. Ja ovu raspravu ne bih htio previše ubrzati zato jer se dobro sjećam e, poteškoća koje smo imali posljednji puta kada se raspravljalo o eventualnoj reviziji i izmjeni ugovora. Tada je postojala potreba, ali nismo raspolagali moći da uvjerimo u to svoje državljane. Evo, ja sam to osobno doživio u svojoj zemlji i to me povrijedilo, govorimo o 2005. godini. Mislim da moramo u potpunosti iskoristiti sve instrumente iz sadašnjeg ugovora koji nije još uvijek u potpunosti iskorišten. Kada je riječ eh, o integriranju fiskalnog pakta, fiscal compact, Mislim da ne treba to posebno integrirati sa europskim sustavom ugovora i ne mislim da treba izmjenjivati ugovore kako bismo to ostvarili. Gospodin Kirkhope u vašem mandatnom pismu, odnosno u vašim pisanim odgovorima, napisali ste da ćete se e, strogo pridržavati, institucije se svi pridržavaju principa subsidijarnosti. Međutim, također morate osigurati da je svaki prijedlog e, i e, odgovara zdravom razumu da nudi praktična rješenja u E, područjima kao što su migracije, sigurnost i e, pravosuđe. Dakle, što kanite e, poduzeti kako bi se povratilo povjerenje europskih građana, ne samo što se tiče zaštite podataka, nego i što se tiče slobode kretanja i kako bi Europska unija osigurala ne samo <laughs> ljudska prava nego i e, te slobode. I molim vas nemojte odgovoriti na joršimskom dijalektu. E, zemlja koju vi najbolje poznajete je zemlja gdje e, koja je koljevka zdravog razuma, iako se ponekad pitam da li su tamo svi još uvijek u dodiru sa zdravim razumom kad pratim vijesti iz zemlje. Ja sam vrlo praktična osoba ne želim pristupati ideološki tom pitanju, ali vi ste postavili jedno vrlo temeljno pitanje koje će biti jedno od najtežih e, s kojima će se ovaj parlament, komisija i zemlje članice morati nositi sljedećih godina. E, mi smo pod direktnom prijetnjom od ljudi koji su ponekad rođeni u našem društvu, a žele uništiti naše temeljne vrijednosti, koji e, ne žele da žene imaju jednaka prava u našem društvu, e, koji ne, ne odobravaju to što smo dali ista prava pripadnicima LGBT zajednice i tako dalje. Dakle, morat ćemo zaštititi naše društvo od tih vanjskih prijetnji i ako to činimo onda moramo osigurati da pritom ne umanjimo naša vlastita temeljna prava bio bih naivan kad bih vjerovao da sigurnost može biti postignuta samo e, tako da vodimo računa o temeljnim pravima moramo zaštititi temeljna prava, ali moramo isto tako osigurati sigurnost. To je prva zadaća svake vlade i zato vjerujem da nam je potreban dijalog sa zemljama članicama kako bismo našli najbolji način kako da to učinimo, da dakle i temeljna prava budu zaštićena, a i da se građani osjećaju sigurni. Hvala lijepa gospodin Kavada. Hvala gospodine predsjedniče. Evo još jedne prilike da malo slušamo gospodin, e, francuski e, nakon gospodina Lamberca. E, zemlja članica Mađarska je u četiri godine tri puta zloupotrijebila ugovore i povrijedila slobodu medija, na primjer, nedavnim zatvaranjem jednog e, kluba e, i prema Norveškoj se postavila kao da je e, zemlja koja okupira Mađarsku. I ono što je najuznemiravajuće, reforma pravosudnog sustava u Mađarskoj je e, vrlo zabrinjavajuća. Moje pitanje da li vjerujete da je trenutna situacija u Mađarskoj sustavni napad na e, vladavinu prava u Europskoj uniji i da li biste upotrijebili članak 7 ili neke nešto drugo u vezi s tim. Hvala lijepa na ovom pitanju. Ovo pitanje se u posljednjih nekoliko godina vrlo često postavlja u vezi sa e, Mađarskoj E, komisija je doprinijela razrješavanju ad hoc slučajeva u vezi sa Mađarskom i mogu e, i budite sigurni da će moje stalište u vezi s tim biti e, veliki angažman u potrazi za rješenjima za konkretne aktualne probleme u vezi sa bilo kojom zemljom članicom i neću okljevati upotrebiti sva sredstva koja mi stoje na raspolaganju, koja stoje na raspolaganju komisiji kako bismo garantirali potpuno i puno e, poštivanje ugovora i svih odredaba EU e zakonodavstva koje su sve zemlje članice e, preuzele. Poduzet ćemo sve neophodne mjere kako bismo osigurali puno, punu provedbu svih obveza koje proističu iz ugovora i svog drugog europskog zakonodavstva. Bez obzira radili se o temeljnim pravima ili o e, bilo čemu drugom. Sva, svi europski građani imaju pravo na punu primjenu svih njihovih prava u svim zemljama članicama. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Kristogonos. Gospodine Timemans, u povelji o temeljnim ljudskim pravima e, pišu lijepe stvari, ali trojka je nametnula mjera, mjere koje su jasno prekršile temeljna ljudska prava navedena u toj povolji. E, mjere štednje koje je nametnula trojka nisu u skladu sa poveljom o temeljnim ljudskim pravima E, međutim trojka želi namenuti još i daljnje mjere. E, kada sam postavio to pitanje, e, dobio, gospodin Katajnen mi je odgovorio da mjere koje uvela trojka nisu dio europskog zakonodavstva nego samo odgovor na krizu. Moje pitanje je kada se komisija kao član trojke djeluje kao član trojke, da li je vezana e, osnivačkim ugovorima i europskim zakonodavstvom i da li se kanite u buduće pridržavati e, odredaba e, povelja o ljudskim pravima? Hvala lijepa. Dopustite da kao prvo kažem da kad pogledate situaciju u Grčkoj danas, gotovo je čudesno kako se Grčka uspjela kako je uspjela nadići najgore poteškoće koje su proizašle iz te krize i ono što se dogodilo između Grčke i Trojke imalo je na kraju pozitivan učinak na grčko gospodarstvo. Ja se e, ne skrivamo činjenice da je se to dogodilo e, e, uz plaćenu veliku cijenu. Mnogi Grci su izgubili posao, svoju imovinu, svoje domove i još uvijek mnogi Grci pate ali plan koji je razvila trojka u suradnji sa grčkom vladom bio je utemeljen na ugovorima i na našem e, zakonodavstvu i bio je u nacionalnoj odgovornosti Grčke. I vjerujem, kao što je rekao e, predsjednik e, Juncker, bit će neophodno da se buduće mjere koje poduzima Europska unija analiziraju i s aspekta socijalnog učinka. Na primjer, program strukturnih reformi, mislim da je to apsolutno bitno, ali ne bih išao tako daleko da se sama složim e, u tome što ste rekli da je Trojka ili da je Grčka povrijedila temelja ljudska prava time što, se, e, što su e, usvojili paket mjera za Grčku. E, povelja je primjenjiva u svim zemljama članicama i na sve građane Europske unije. Gospodin Terry Cabras ima riječ. Gospodine Timmermans, već je rečeno da bi europsko blagostanje trebalo biti utemeljeno na poštivanju temeljnih ljudskih prava, međutim sama su, neka su e, zaboravljena jedno od osnovnih prava je pravo na nediskriminaciju i na aktivnu upotrebu e, vlastitog jezika. Je, zapravo multi, e, više je jedno od najvećih e, kulturnih blaga Europske unije. Dopustite mi da kažem, prošli tjedan sam završio svoju službu kao predsjednik e, odbora za e, prevođenje e, organizacije Pan International gdje se prevodi na više od 70, 17 jezika. Mi znamo da su to vrlo važna prava, ali da ih se i krši. Moje pitanje je što ćete učiniti kako biste zaštitili temeljna prava ne samo, kad je ne samo kad je riječ o trećim zemljama nego i unutar Europske unije. Jeste li odlučni e, produzeti mjere protiv zemalja koje krše ta prava što se tiče upotrebe vlastitog jezika? Hvala lijepa. Kao i vi, ja doista volim e, jezike i više jezičnost e, mi je jako dragocjena E, imao sam sreću da sam odrastao u cijelom nizu europskih zemalja, zato sam imao priliku naučiti nekoliko jezika. Mislim da je to veliko blago. Bilo bi doista tužno kada bi za 20-30 godina svi govorili loš engleski. E, moramo čuvati svoje jezike i učiti dobar engleski i e, moramo učiti svoju djecu da govore svoj jezik najbolje što mogu ali e, znam da postoje problemi sa manjinskim jezicima u cijeloj Europi i u Europskoj uniji i izvan Europske unije i ja ću raditi pomoću instrumenta koji već postoje na raspolaganju da vidimo kako možemo doprinijeti da na temelju pravnih e, dokumenata koji već postoje i koji su na snazi da se manjinski jezici poštivaju. Govorim o Europskom vijeću, o e, visokom povjereniku za nacionalne manjine OSS-a, o instrumentima kao što su, mislim da u Flensburgu postoji institut koji se bavi manjinama. Svi ti instrumenti već postoje, e, postoji povelja o e, manjinskim jezicima, nisam sigurna da se tako baš zove, ali postoji takva jedna povelja. E, E, moramo pogledati e, u nacionalna zakonodavstva i tamo gdje se ta e, prava krše moramo se pobrinuti oko toga da se počnu poštivati jer manjinski jezici su vrlo važni za našu zajednicu. Hvala gospodine Timmermans, sad gospodin Helman na jednom od manjinskih jezika. Gospodine Timmermans, ne znam da li ste svjesni velike, e, velikog bijesa u e, Velikoj Britaniji zbog e, inzistiranja na ljudskim pravima zbog čega mi ne možemo poduzeti mjere protiv ubojica, kriminalaca i terorista Eh, jedan 15-godišnji kriminalac Jamajnke je napravio troje djece, trima ženama, međutim uspješno se suprotstavio izgonu na temelju njegovog prava na obiteljski život. E, to dovodi cijeli europski projekt u pitanje. Želim znati što vi kanite poduzeti ako vas potvrdimo kako bi se taj nered raščistio i kako bi se osiguralo da narod u Velikoj e, Britaniji mogu odstraniti one koji, koji ugrožavaju naše e, društvo i kako bismo ih mogli vratiti u njihove zemlje. Ako se vratimo do i prisjetimo čovjeka koji je e, jedan od otaca europskog projekta, Winstona Churchilla, on je bio onaj koji nas je inspirirao, e, on je e, bio taj koji je govorio da trebamo razmišljati na razini iznad nacionalne države kako bismo zaštitili građanina u nacionalnoj državi to je od neprocjenjive važnosti. Ljudi u svim dijelovima Europe su svjesni toga. Da, postoje nedostaci i loše strane tog projekta i trebamo razgovarati o njima. E, vlada Velike Britanije želi razgovarati o nedostacima i lošim stranima i mislim, slažem se da trebamo naći rješenja za to, ali dopustite mi da također jasno kažem budite oprezni e, kad izražavate svoje želje ako želite e, oduzeti e, nadležnosti europskom sudu za ljudska prava postoje zemlje gdje se ljudska prava ne poštivaju u onoj mjeri kao u ujedinjenom kraljevstvu može vam se onda dogoditi da u tim zemljama se to okrene protiv interesa Ujedinjenog kraljevstva. Moramo se zalagati za ono što je u interesu svih građana Europske unije i izvan Europske unije kako e, i moramo osigurati da ono što mi radimo na nacionalnoj razini ne ide na uštrb onoga što e, tim građanima što je tim građanima neophodno. Na primjer, Rusija surađuje u Europskom vijeću e, i moramo biti oprezni da e, ne, ne nanesemo štetu i da ne umanjimo mogućnosti naših građana da i se zaštite njihova, e, njihova temeljna prava. Gospodin de Graf. Gospodine Timmermans. U pismu Nizozemskom parlamentu u rujnu rekli ste da islamska država takozvana nema nikakve veze sa islamom. Istovremeno e, Nizozemska tajna služba je izjavila da e, nizozemski džihatisti odlaze u Siriju. E, gdje mislite odakle mislite da islamska država e, dobiva podršku iz e, hinduizma, iz budizma ili možda ipak iz islama? Da li odbijate ono što je utvrdila tajna služba e, vaše zemlje? a to je da, da e, džihadisti, teroristi iz naših zemalja članica odlaze i pridružuju im se. E, da li se slažete da je to prijetnja našoj sigurnosti i kako kanite surađivati kako bi se zaustavio, zaustavio ovaj odljev e, terorista iz naše iz Europske unije. Hvala lijepa na ovom pitanju. Trenutno se odvija jedna užasna bitka, u, borba u Siriji. Ljude se ubija, e, vojnici IS-a ih ubijaju, oni jesu muslimani, e, ali besmisleno je učiniti IS simbolom E, islama jer time vrijeđate milijune e, muslimana diljem svijeta ja sam katolik ali ne želim da me se čini odgovornim za ono što je katolička crkva odnosno inkvizicija radila prije nekoliko stoljeća to bi bilo otprilike usporedivo kad vidimo prijetnju od tih e, e obskurnih organizacija kao što je IS. Jedini način kako se možemo boriti protiv toga je da se pridržavamo naših našeg sustava vrijednosti koji počiva na judeokršćanskim korijenima i gotovo e, sve te vrijednosti dijeli i svjetska zajednica muslimana. Mi smo saveznici, mi smo jedni drugima potrebni i moramo surađivati i ne smijemo pasti u zamku e, razmišljanja na način koji vodi vjerskom ratu. To je jedini način kako možemo djelovati. To je e, ono što znači e, poštivati naš sustav vrijednosti, poštivati raznolikost vjerske slobode i prava za koja su se mnogi borili i mi se još uvijek borimo i koje smatramo neprikosnovenim pravima. Gospodin Svoboda. Hvala lijepa. Gospodine Timemans, imam dva pitanja za vas. Prvo je, se tiče već spomenutog međuinstitucionalnog sporazuma. Da li ste spremni početi s pregovorima već ove godine, a ne tek iduće godine kao što ste e, naveli u svojim pisanim odgovorima, kako biste međuinstitucionalni e, sporazum e, učinili što prije uskladili sa Lisabonskim ugovorom po našem mišljenju je to hitno E, kao drugo e, vaši pisani odgovori nas ne zadovoljavaju. Kako će e, komisija primijeniti kriterije ugovora prilikom svojih budućih zakonodavnih nacrta zakona? Koje konkretne mjere namjeravate poduzeti kako bi se postigao napredak u tom usklađivanju? Hvala lijepa. Kada je riječ o prvom pitanju, zapravo vas zanima hoću li početi razgovarati sa parlamentom kada je riječ o međuinstitucionalnom sporazumu za bolje zakonodavstvo i hoću li to učiniti prije, radije nego kasnije. Zapravo, govorio sam o idućoj godini zato jer je prvo gospodin Juncker naznačio da trebamo ocijeniti postojeće zakonodavstvo i to će biti moj prvi prioritet. Ali ako parlament želi da započnemo ranije, stojim vam na raspolaganju. Mislim da dijelimo taj osjećaj hitnosti i ako parlament želi započeti razgovarati o tome prije, onda svakako stojim na raspolaganju. Kada je riječ o delegiranim i provedbenim aktima, vidim tu Jolanena e, i kada smo razrađivali ugovor, čini se da je logično povući tu razliku u člancima 290. i 291. i to još uvijek stoji, ali čini se da parlament smatra da jedno ili drugo ima utjecaj na ulogu parlamenta i to razumijem. Jedini način na koji komisija može raditi onda e, zapravo e, tu dolazi do problema u odnosima između komisije parlamenta i vijeća e, i parlamenta zato jer je vijeće zauzelo drugačiji stav. Jedini način na koji komisija tu može postupiti jest da tome pristupi racionalno i objektivno kada je riječ o kriterijima koje primjenjujemo. U tom nam e, sud nije baš pomogao, e, rekao je jednostavno riješite to sami, ne želim pokazati nepoštivanje prema sudu, ali čini se da su nam oni dali tu uputu i mi se moramo riješiti sami taj problem. No od početka moramo imati objektivne kriterije koji će odrediti radi li se o delegiranom ili provedenom aktu. Gospodin Silva Pereira. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine kandidate za povjerenika, ja ću vam postaviti pitanje o institucionalnim posljedicama reforme gospodarskog upravljanja i programa za rekonstrukciju ekonomske i monetarne unije. Vi ste podastrijeli parlamentu neke odgovore u pisanom obliku u kojima ste vrlo odlučno rekli da ne postoji potreba da se uspostavljaju druge paralelne institucije u zone koje već postoje i da, da pače, treba izbjeći nastanak novih institucija u velikom broju. Dakle, ako sam dobro protumačio vašu poruku, čini mi se da time želite reći da stvaranje parlamenta za eurozonu nije jedan prijedlog koji se vama čini prihvatljivim. To je točno moj stav. Nemam tome što dodati. Ako smijemo iskoristiti toliko malo vremena za obrazloženje, mislim da je to to. Hvala gospodinu Jaždovski. Hvala lijepa. Imam dva pitanja. Spomenuli ste bolje zakonodavstvo. Možete li nam navesti primjere zakona koje treba staviti van snage zato jer e, one i poslovanje i gospodarske djelatnosti u Europi. I drugo, kada je riječ o inicijativi građana, o njoj ste se pohvalno izrazili, ali Naravno da je to jedna od najvažnijih inicijativa kojima raspolažemo. Imamo jednu inicijativu sa više od dva milijuna potpisa koja se bavi pravom zaštite života, no nju je odbacila Europska komisija. Vi ste rekli da Europska komisija ne smije previše suhoparno donositi odluke i da treba postupati prema svim građanima sa poštovanjem. Moje pitanje je sljedeće. Hoćete li biti otvoreni za ovakve inicijative ako ih bude u budućnosti? Da odgovorim na prvo pitanje. Jedan od najsnažnijih udaraca kredibilitetu Europske unije bilo je zapravo jedno dosta beznačajno pitanje. Posudice za ulje. Neki kažu da Europska unija se naveliko bavi glupostima, a previše precizno sitnicama. Ja nisam osoba koja podržava takvo sitničarenje, ali ako promijenimo kulturu razrade inicijativa i izrade nacrta zakona, onda svi oni koji budu radili u ovim organizacijama u parlamentu, u komisiji, svi koji sudjeluju u stručnim skupinama će imati zdravi razum, da citiram gospodina Kirkhopa, i intuitivno reagirati na način da je to besmisleni pristup europskog zakonodavstva. Tu bismo se mogli pozabaviti vrlo konkretnim pitanjima, ali ja bih predložio da se izmijeni kultura temeljem koje proizlaze prijedlozi iz komisije i temeljem koje se o tome raspravlja u parlamentu jer će to imati daleko se e, posljedice na organizaciju našeg rada, na ljude koje ćemo pozvati da daju tome doprinos, ali svakako će imati i vrlo pozitivan učinak na europske građane. Kada je riječ e, o građanskoj inicijativi, komisija je potpuno formalno pravno ispravno reagirala na ovu inicijativu. Mislim da je komisija E, bila u potpuno u skladu sa obvezama iz ugovora, no to ne znači da ne bismo trebali imati političku raspravu o tome i da bi komisija trebala iskoristiti svoju inicijativu da pokrene političku raspravu sa onima koji su pokrenuli tu inicijativu i naravno i Europski parlament treba sudjelovati u takvoj raspravi. Hvala gospođa Hvala gospodine kandidate za povjereniče, povjerenika vas e, smatraju praktičnom osobom i partnerom e, Europskog parlamenta u odnosima sa vijećem vi ste se izravno zauzeli zato da se iskoristi potpuni potencijal koji je nama na raspolaganju, naročito u pitanju Mađarske. Imali smo tu raspravu o primjeni nekih članaka ugovora koji su se odnosili na temeljna prava i osvrnut ću se i na to, ali i na prošlost. No želim da me razvjerite. Kada ste vi bili ministar vanjskih poslova svoje zemlje, usprotivili ste se sankcijama unutar vijeća e, koje su trebale biti nametnute Mađarskoj. Koja je sada vaša pozicija o tome? I druga pitanja, drugo pitanje rekli ste da treba zaštititi sva e, temeljna prava, naročito u zemljama članicama i to me raduje, no to je moguće ostvariti ako komisija razradi indikatore, pokazatelje za to. kako je moguće sustavno odgovoriti na to, recimo aktivacijom članka sedmog, e, hoćete li nam pomoći, hoćete li se založiti kako bi se bolje primijenila povelja? Ja ne znam ni za jednu zemlju članicu koja se prije ili kasnije nije našla u problemima u vezi sa temeljnim pravima. Niko nije iz toga izuzet i takva iskustva imamo svi. Komisija, Vijeće Europe i razna tijela koje se bave ljudskim pravima trebaju kontrolirati i nadzirati sve zemlje. Kada je riječ o Mađarskoj, kao što sam već i prije rekao vašem kolegi, mislim da moramo započeti dijalog i nastojati, kao što je učinila i komisija, riješiti konkretne probleme. Vidio sam da je u dva predmeta komisija uspjela riješiti konkretne probleme koji su proizlazili iz Mađarske, no tu priči nije bio kraj jer sam ja rekao i to ponavljam e, da ću iskoristiti sve mjere koje su nam na raspolaganju u slučaju da neka zemlja članica ne želi izmijeniti svoj stav ili svoje zakonodavstvo koje je u suprotnosti sa europskim odredbama. Kada je riječ o pokazateljima koji bi bili primjenjivi na sve zemlje članice, ja bih pokrenuo jedan godišnji seminar jer se želim upoznati sa onime što poduzimaju druge organizacije koje se time bave u Europi. Jer mislim da možemo napraviti inventuru svih e, znanja, stručnosti i jednu analizu svega onoga što je učinjeno. To nisu uvijek informacije koje su na raspolaganju komisiji i parlamentu. Evo to bi bio prvi korak, napraviti jedan popis svega što postoji. E, ako pak zaključimo da to nije dovoljno, onda ću ja spremno podnijeti određene prijedloge, no treba prvo vidjeti ne postoji li možda već nešto čime se možemo poslužiti. Hvala lijepa. Gospodine De Jong. Mene zanima, e, hoćete li, e, zanimalo me, odnosno hoćete li u instrumentu za bolje upravljanje voditi računa i o pravima, i to mi je drago, no kada ste govorili o Grčkoj, zapravo ste zanemarili na neki način e, probleme koje je tamo stvorila Europska unija. Dakle, želim predložiti dva sporazuma s vama. Dakle, prvo, hoćete li nam obećati da ćete učiniti sve što je u vašoj moći da Europska unija potpiše socijalnu povolju o pravima Europi? Drugo, jučer sam posjetio revizorski sud u Luksemburgu i zanima me sljedeće. E, socijalni ciljevi programa Europa 2020. glede zromaštva i zapošljavanja. Hoćete li njih znatati konkretnim mjerilima za ocjenu budućih politika? Pa u ovom trenutku iščekujemo mišljenje Europskog suda o konvenciji o ljudskim pravima. U trenutku kada zaprimimo to mišljenje, Ja ću što prije se pobrinuti da Europska unija postane potpisnicom e, te povelje i to je prvi i najvažniji korak e, što će značiti da će i europske institucije biti obvezane svim e, obvezama koje proizlaze iz povelje. Mislim da je stigao čas da napravimo taj korak. Kada je riječ o europskoj socijalnoj povelji priznajem da me previše pitate. Ja sada nemam precizan uvid u pristup komisije kada je riječ o Europskoj socijalnoj povelji i u kojoj mjeri je njoj moguće pristupiti u svjetlu obveza koje komisiji nameće ugovor. Ja sam spreman vam obećati da ću proučiti to pitanje što prije, da ću to podrobno učiniti i vidjeti koliko Europska unija ili u najmanju ruku Europska komisija se može obvezati toj socijalnoj povelji Vijeća Europe. Moram e, priznati da nisam upoznat sa pravnim posljedicama toga. Kada je riječ e, o socijalnim ciljevima Europe 2020. oni su naravno sastavni dio političkog programa koji će morati razraditi Junckerova komisija. I o tome će se raspravljati sa parlamentom. Hvala, gospođa Hvala, gospodine predsjedavajući. Želim se vratiti na pitanje gospođe Grisbek o temeljnim pravima i Mađarskoj. Vi kažete da moramo uspostaviti dijalog, što nikad ne škodi, no Europski parlament i Europska komisija već godinama održavaju dijalog sa, sa Mađarskom. Prošle godine u izvješću jedan e, kolega iz mojeg kluba zelenih e, je utvrdio da mm, treba pojačati dijalog između tri institucije, a vi ste rekli da je to tada suvišno zato jer Mađarska nije do, došla do točke koja bi zahtijevala sankcije. Prije dva mjeseca gospodin Urban, Orban Mađarski premijer je rekao da želi i liberalnu državu, a ne liberalnu državu i e, sukobio se sa Kinom i sa Rusijom. Dakle, ja vas e, pitam, mislite li da ovdje postoji jedna sustavna prijetnja te zemlje i sada pravni okvir je takav kakav jest i zahtjeva li on intervenciju Europske komisije Kad bih e, trebao razmotriti meritum e, i također e, reagirati na sve elemente koji su zadržani u političkom govoru gospodina Orbana, trebalo bi mi više vremena. Ja to neću učiniti. Moj politički otac je govorio da treba pomno razmotriti sve pravna, e, pravne aspekte i također ponašanje javnih tijela prema građanima. To treba ocijeniti i tu treba vidjeti postoji li suprotstavljanje europskim odredbama i propisima i to je ono što namjeravamo učiniti. Ako me potvrdite kao potpredsjednika komisije, to ću odmah učiniti. Naravno, to mogu učiniti u suradnji sa zemljama članicama, a Mađarska to jest. Dakle, ja ću djelovati putem dijaloga. I naglašavam e, sa ministrom vanjskih poslova Nizozemske i sa drugim e, ministrima vanjskih poslova sam poduzeo korake kako bi se u vijeću raspravilo o pitanju temeljnih prava s političkim naglascima. E, četiri zemlje članice su to zatražile jer to sada nedostaje u vijeću. Dakle, još jednom, počinje se dijalogom i ako taj dijalog e, ne ostvari očekivane ciljeve, ja neću oklijevati djelovati i prijeći na e, eventualne mjere što može biti postupak radi kršenja ili postupak koji proizlazi iz članka sedmog ugovora. Ako to bude potrebno, dakle neću oklijevati. To me ne plaši. Nešto što me je smetalo u posljednjih deset godina jest ta spremnost Europske unije da drži prodike zemljama koje još nisu članice Europske unije, ali da bude blaga u svojem sudu o onome što se događa u samoj Uniji. I tu želim izmijeniti taj stavi pristup zahvaljujući konkretnim političkim instrumentima. Hvala, gospodin Helmer. Slažete li se da je europski uhidbeni nalog prouzročio veliku nepravdu zato jer e, ruši temeljna načela koje su draga britanskim e, građanima, recimo habeas corpus i suđenje porotom. Ja sam se bavio predmetom kada su moja dva birača poslana u drugu zemlju članicu i zadržana su tamo tri mjeseca u groznim uvjetima, a za to vrijeme nisu im niti odredili ročišće, niti su im osigurali prijevod u postupku, niti su im dali detalje optužnice a to je bilo sve na temelju sitnih prekršaja što nikad nije trebalo opravdati e, izručenje. Dakle, oni su doživjeli i štetu po njihovo osobne živote i njihov e, rad. I to se ne smije ponoviti. Danas e, svakog europskog državljanina možemo izručiti drugome, drugom pravosuđu bez e, ikakvog osiguranja, ikakvih e, protivnih mjera i bez ikakvih, ikakve sigurnosti. Što ćete vi učiniti kao potpredsjednik komisije kako biste spriječili tu nepravdu? Hvala na ovom drugom pitanju. I to je zapravo na neki način odraz vašeg prethodnog pitanja u kojem ste rekli da Europa daje previše prava građanima vaše zemlje, a sada kažete da Europa ne daje dovoljno prava istima. No, iskreno rečeno, mislim da je europski uhidbeni nalog doista polučio uspjeh. Ako želimo suzbiti kriminalitet u širem europskom području, onda nam nužno treba uhidbeni nalog. I naravno trebaju nam e, zdrave pravna jamstva i također e, jamstva za one koji su uhičeni temeljem Europskog uhidbenog naloga. Naravno, ne mogu ući u meritum e, predmeta koji ste spomenuli i onako kako ste ga opisali zvuči grozno, priznajem, ali ne mogu suditi o tom dotičnom predmetu. No, tvrdim da s obzirom na prijetnje s kojima se suočavamo i s obzirom e, na sposobnost organiziranog kriminaliteta da djeluje na globalnoj sceni, ne samo na europskoj sceni, suzbijanje kriminaliteta u Europi doista zahtjeva postojanje europskog uhidbenog naloga i to smatram jednim od najvećih uspjeha na području suzbijanja kriminaliteta. Gospodin Lebreton ima riječ. Gospodine Tirman, Timmermans, predsjednik Juncker vas je imenovao njegovom desnom rukom, Čim ćete postati jedan nadpovjerenik sa pravom beta na inicijative svih drugih povjerenika. Ovo neočekivano promaknuće zahvaljujući nekolicini nacija, uključujući Francuskoj, koje su se pobunile protiv Europske unije. Jer vaš pravi posao će biti da ponovno uvjerite stanovništvo Europe i vi kao diplomat nam morate reći, uvjeriti nas da sada komisiju predvodi bivši upravitelj jedne porezne oaze. I gospodin Juncker je rekao da je ovo posljedna prilika da spasite Europsku uniju, no nećete uspjeti. Jer zapravo ovi javni odnosi i e, okretanje javnog mijenja neće vam pomoći da uvjerite bilo koga. Kako možemo govoriti o pravoj subsidijarnosti kada Europska unija e, pokušava europske nacije staviti pod diktat lažne štenje i kako planirate poboljšati poštivanje ljudskih prava ukoliko više razmišljate o lobiju LGBT-a nego milijunima ljudi koje mjere štednje baca u očaj. Pokušao sam pronaći pitanje o onome što ste rekli. No prema vama čini se da je potpuno beskorisno sve što ja mogu učiniti u dolazećih pet godina naravno ukoliko me parlament potvrdi. Ako se dobro sjećam, u doba mojih roditelja ili djedova i baka, sjetit ću se svoje obitelji e, unutar koje se nije, se oni nisu usudili javno govoriti zbog toga što netko od njih bio gej i koji se nisu usudili izlaziti na cestu zbog toga što bi bili pretučeni. I u Europske uniji mislim da ljudi istog spola imaju pravo postati supružnici. I u tome zapravo vidim izraz kulture ljudskih prava koja je zapravo u svojoj suštini europska i koja proizlazi iz francuske revolucije koja se u krajnjoj liniji temeljila na ljudskim pravima koje je postavila Francuska, jednaka prava za muškarce, za žene. I sve se svodi na zamisao e, toga da je Žažorea ubio jedan nacionalistički idiot koji nam je usadio zamisao da bi Francuska trebala biti ponosna na takvu borbu. No zbog zemalja poput Francuske, upravo zbog takvih zemalja danas u Europi možemo živjeti na temelju ljudskih prava i na to bismo trebali biti ponosni. Herr de Lange, Entschuldigung, Frau de... de Lange. Dakle, ja ću postaviti pitanje na svom materinjem jeziku. Često slušamo o tome da su ova saslušanja e, samo politička pitanja. E, ja moram reći da nisam član vaše političke obitelji, no nadam se da ćete lijepo proći danas. Sami ste rekli da Europa pati od nedostatka povjerenja i povjerenje građana možemo zadobiti samo ukoliko nas se doživi kao one koji uljevaju povjerenje u Europsku uniju. A to mislim da možete učiniti tako što ćete se usredotočiti na ono što smatrate da je važno, stvaranje rasta, radnih mjesta. I Europa bi se time trebala baviti, a ne nekakvim sitničavostima. Vidjeli smo da koristite velik broj jezika, da se vrlo lijepo izražavate, no isto tako smo vidjeli neke prijedloge da nas ovim neće dovesti kamo želimo doći, da li ste spremni e, odustati od takvih predloga i gdje mislite da ćemo biti e, kroz pet godina. Moj prvi zadatak pobrinuti se da svaki povjerenik radi na boljoj izradi zakonodavstva. Jer samo ukoliko svaki pojedini povjerenik ima na umu da moramo zakonodavstvu pristupiti drugačije, ćemo uspjeti u bolje izradi zakonodavstva. Ne možete očekivati da ću ja biti svojevrsni e, šerif koji će ići hodnicima komisije i siliti ljude na nešto što ne žele raditi. Ne, samo ako ćemo raditi kao kolegi, uspjet ćemo smanjiti zakonodavstvo ondje gdje nije potrebno i pobrinuti se da se Europa usredotoči na ono što je potrebno, a ne samo na one stvari kojima se želi baviti. Struktura komisije usred svodi se na upravljanje jednog kolegija i mi moramo uspostaviti e, pravo postavljanja dnevnog reda i ja ću zajedno sa drugim potpredsjednicima komisije biti uključen u tome da odlučujem što treba doći na dnevni red, što je u fazi gdje može doći na dnevni red i da li se radi o odgovarajućem instrumentu u odgovarajućem trenutku. Tada možemo nastaviti raditi na tome. Veto je donekle čudna stvar. On ne funkcionira ukoliko njime prijetite kao štapom ljudima i to je zapravo nešto što nužno ne biste trebali upotrebiti. Siguran sam da, možda vam mogu dati jedan primjer toga, ja sam bio e, radio u dvije koalicijske vlade, nizozemska vlada je prethodno donosila odluke na temelju većini glasova. Dvije koalicijske vlade smo imali gdje nije bilo potrebno glasati niti u jednom jedinom slučaju zbog toga što smo radili kroz konsenzus, kao kolegi i način na koji je sada komisija ustrojena olakšat će nam da tako funkcioniramo, da možemo raditi putem konsenzusa kao kolegi i postići ono što je gospodin Juncker postavio u sporazumu sa vama. Gospodin Leinen. dragi gospodine Franz Timmermans, na početku ste rekli da je ovo saslušanje svjetli trenutak europske demokracije. Jednako tako su i e, dva glavna kandidata na prethodnim izborima bili e, svjetli trenutak europske e, demokracije e, kad budemo 2019. imali opet izbore E, hoćete li e, raditi na europskom izbornom pravu? E, drugo pitanje, Europski parlament ima mnoga prava, ali nema pravo na inicijativu kad je riječ o, zakonodavnom radu. Kako ćete se postaviti prema izvješćima na vlastitu inicijativu koje mi budemo izrađivali? hoće li to završiti negdje u ladici ili će se e, to shvatiti kao istinske inicijative i poraditi na tome. Može se reći mnogo o e, glavnim kandidatima za predsjednika komisije na prethodnim izborima, ali jedno je sigurno bez tih kandidata ne bi nikad došlo do ove komisije kakva je sada predložena. Ovo će biti prvi put da ovaj parlament e, je u stanju odlučivati i određivati tko će biti predsjednik komisije. Mislim da je to jedna e, demokratska novina koja je sada uvedena i vi vrlo dobro znate gospodine Leinen kad se to jednom uvede to se više, e, tu više nema natrag, ne može se to više ukinuti. Iako sam ja svojedobno imao neke sumnje u demokratske posljedice ovakve izmjene, ali e, to je imalo veliki, veliki utjecaj na, način kako mi sada i ovdje radimo. Da li to mora dovesti do toga da se uvodi europsko izborno pravo ne vjerujem da će komisija biti u stanju e, poduzeti inicijativu u tom području. E, mislim da je na zemljama članicama, a u vezi sa tim naš sadašnji Lisabonski ugovor ne e, pruža nikakve mogućnosti. Pitali ste kako će komisija reagirati na inicijative i prijedloge Europskog parlamenta Rekli ste da su reakcije do sada bile nezadovoljavajuće. E, e, e, komisija bi mogla reagirati na primjer komunikacijama, izjavama, možda bi to mogla biti procedura koja bi bila od pomoći. Hvala lijepa. Europski parlament ima pravo davati prijedloge što se tiče europskog izbornog prava, o tome možemo još kasnije razgovarati. I'm here. Uh, Gospodin Timmermans, ja imam pitanje u ime svojih glasača i kolega iz Europskog kršćanskog političkog pokreta. Inicijativa građana pokrenuta je kao novi instrument koji građanima ovome omogućava sudjelovanju u donošenju političkih odluka. U stvarnosti vidimo da u tome nije uspjela. Vi ste sami rekli da je vaša komisija s pravom odbila jednu od naših inicijativa. Međutim, pravni temelj e, vidi da je dob velik broj ovih inicijativa e, treba dobiti odobrenje komisije i zanima me kojim pravom je zapravo ono odbijeno i kako ćete započeti tu političku raspravu koju smatrate da je nužna. Što ćete osobno učiniti u interesu sviju nas? Gospodin Timmermans. E, suština inicijative Europske građana je u tome da može zatražiti od komisije da podnese prijedlog inicijativa građana na koju se vi pozivate, to nije učinila unutar ograničenja, unutar ovlasti komisije. I na temelju toga komisija je morala reagirati na način na koji je. Inicijativa e, nije neuspjela ukoliko je reakcija komisije temeljem ugovora onako kakva je. Inicijativa uspjeva kada se mnogo ljudi okupi zbog toga što imaju snažan stav o nečemu. I moja poanta da ukoliko postoji takva inicijativa, a komisija iz formalnih razloga mora reći ne, da još uvijek postoji prostor komisiji i Europskom parlamentu da povedu dijalog o tom pitanju sa ljudima koji su napravili prijedlog, odnosno inicijativu. I vjerujem da bismo tu mogućnost trebali češće upotrebiti u budućnosti. No, želim ponoviti, inicijativa europskih građana, onako kako je oblikovana Europskom u Lisabonskom ugovoru jasno govori da se inicijativa može od komisije zatražiti prijedlog, ali da se to mora temeljiti na pravnom okviru unutar kojeg komisija mora raditi. I pravo inicijative komisije je definirano člancima iz ugovora. Zahvaljujem, gospodin Gerns. E, zahvaljujem, gospodine predsjedatelju. Što se tiče vanjskog predstavljanja eurozone, Gospodine Timmermans, ne poričite potrebu za time, no rekli ste da niz država članica tradicionalno bio nesklon korištenju toga. Kako ćete nadići njihov otpor kako bi eurozona mogla biti predstavljena vanjskom svijetu? I također što se tiče referenduma škotskoj neovisnosti, e, do sada niste komentirali to i pozabavili ste pravim pitanjem, mogućem odvajanjem pojedinih regija iz Europske unije. Na 2017. E, imamo referendum za Veliku Britaniju. Sada nije vrijeme započeti raspravu o mogućoj neovisnosti, e, već bismo trebali biti konkretni i reći da bi se tako pitanje trebalo potegnuti tek kada se do njega dođe. Zahvaljujem. Za početak eh, vanjsko predstavljanje na međunarodnoj razini. Uvjeravam vas da će za to trebati određeno vrijeme. Eh, niz država članica koja, koja koriste euro imaju svoje vlastito predstavljanje, primjerice u Međunarodnom monetarnom fondu, ili mogu postaviti neke druge zemlje van Europske unije I zapravo preuređivanje tog sustava će tražiti prilično mnogo vremena. ako promijenimo sustav i imamo jednog predstavnika za cijelu eurozonu, e, trenutno bi to zapravo smanjilo utjecaj prevagu Europske unije na razini MMF-a. I dakle, mislim da ovdje moramo biti pametni i naklonio bih se onoj praktičnoj, pragmatičkoj strani. Kada i ako eurozona zauzme jedan širi pristup i regrupira gotovo sve države članice, tada će naravno doći do ovog pitanja. I ja vjerujem da će Europska unija morati odraditi taj dio posla. Što se tiče prava odvanja od Europske unije, to je pravo koje je sastavni dio Lisabonskog ugovora, jer Europska unija nije zatvor. Ukoliko država članica ima stav da je u njihovom najboljem interesu napustiti Europsku uniju, to je jednostavno njihovo potpuno pravo. Ne tvrdim da je to razuman ili mudar potez, no svaka država članica ima pravo napustiti Europsku uniju budući da ona nije zatvor. Zahvaljujem zastupnica Spinelli. Hvala. Gospodine Timmermans, nadovezat ću se na pitanje dvojice kolega iz Grčke, zato jer mi se čini da odgovor nije bio u potpunosti zadovoljavajući. Ja razumijem da trebate ipak se uzeti vremena kako biste razmislili o priključivanju, o potpisivanju socijalne povelje Vijeća Europe, no nije nam preostalo mnogo vremena. Radna i socijalna prava su ugrožena u brojnim zemljama, osim ako mi doista ne mislite da je sporazum sa Trojkom imao pozitivan učinak na Grčku. Kada je riječ o temeljnim pravima, mislim da tu postoji jedno proturječje između onoga što vi tvrdite, odnosno da je plan trojke se temeljio na europskom pravu i onoga što kaže povjerenik Katajner, odnosno da e, povelja o temeljnim pravima se ne primjenjuje na takve sporazume. Kako ćete se vi dogovoriti onda? Forse posso dire che Mogu uvijek e, reći da me ime Spinelli uvijek nadahnjuje. Ja sam e, upoznao kao mlad čovjek Atlijara Spinellija i nikad neću zaboraviti tog istaknutog državnika koji je učinio Europu doista čvrstom građevinom. Kada je riječ o poštivanju temeljnih ljudskih prava, to nije teško, jer je to u europskoj pravnoj stečevini. Europske institucije u svojem djelovanju moraju poštivati prava koja su ugrađena u ugovore i u povelju. Dakle, tu ne vidim da postoji druga mogućnost u djelovanju europskih institucija. Kada je riječ o Grčkoj, Uvjeren sam da je socijalni učinak tih mjera strašan, ova zemlja pati, to smo svi vidjeli. Svi mi poznajemo Grke koji su izgubili svoje radno mjesto i koji ne mogu preživljavati bez pomoći šire obitelji. Dakle, tu nema rasprave između vas i mene. I ja prepoznajem također socijalni učinak ovih reformi, ali te su reforme bile potrebne. To nisu bile reforme koje su Trojka i Grčka provele zato jer su htjele ugroziti stanovništvo. To su bile reforme koje su provedene zato jer se Grčka nalazila u užasnoj gospodarskoj situaciji. To su bile nužne reforme, a i sada vidimo da one i dalje polučuju pozitivne učinke. Hvala, Timmermans, l'Europe... Gospodine Timmermans, Europska unija u očima građana baš je ne ide najbolje, ovdje sam ispred vas. I svakako postoji pitanje e, slabosti e, zbog određenih lobija. Hoćemo li vidjeti uzorno ponašanje e, institucija? Prema gospodinu Junkeru, vi biste zaduženi za transparentnost, ovdje dolazi pitanje sukoba interesa i etički kodeks komisije ne dopušta da se preuzme dosije gdje unutar kojeg sa kojim imate bilo kakve veze, uključujući obiteljske veze. No, sukob interesa se tiče samo interesa veznih u supružnika. Dakle, dvije stvari me zanimaju. Planirate li promijeniti ili uvnijeti aneks izjavio o financijskim interesima koji bi obuhvaćao i širu obitelj, kao što je navedeno u kodeksu za dobru administraciju, i planirate li se ponašati prema parlamentu, kao i svi u demokraciji, e, gdje bi ozbiljno razmotrili e, sukob interesa unutar komisije. Sam parlament provest će analizu e, izjave financijskim interesima, kao što to je vrši sa zastupnicima parlamenta, ako me sjećanje dobro služi. Ta analiza usporedljiva i sa onim što mi vršimo u komisiji. Što se tiče transparentnosti, e, vole bih e, da se ona snaži, no učinimo to zajedno, kao institucije. Provedimo jednu analizu praksi unutar komisije, unutar Europskog parlamenta, unutar vijeća također. I vjerujem da ćemo tada doznati koja je institucija najbolje pozicionirana da od drugih institucija traži da budu bolje. Mislim da Europski parlament i Europska komisija su u tom smislu na istoj stepenici. A što to se tiče osobnog integriteta zastupnika parlamenta ili članova komisije, mislim da tu nema nikakvih problema. Ukoliko pronađemo način na koji ovako nešto možemo učiniti na jedan jednakomjeran, asimetričan, simetričan način, e, to razmotriti. No pravno gledajući, e, definiranje toga što je obitelj treba razmotriti. Unutar država članica već postoje znatne razlike u smislu koga se smatra članom obitelji. Dakle, to je trenutno stanje stvari, no rado bih bio partner Europskom parlamentu u uspostavljanju prakse koja će zahtijevati transparentnost, e, koja će ići što je dublje moguće na razini institucija i kako bi se to upotrebilo kao jednu polugu naspram vijeća koji, iskreno govoreći, pred sobom još imaju posla u ovom polju. Mi smo svoj posao odradili. Zahvaljujem, zastupnik Borelić. Evo, ja nisam e, odolio ovoj napasti da postavim i drugo pitanje, nadam se da vam to ne smeta. Europska komisija u obavljanju svoje zakonodavne ovlasti mora djelovati također i poštujući ovlasti parlamenta. No kada je riječ o bojnim e, aktivnostima, kada je riječ o preporukama takozvanom soft law, ne postoji ta obveza, jako je riječ o aktima koji imaju i učinak na građane i na poduzeća. Kao će se komisija osigurati da ti akti budu u skladu i sa samom parlamenta i da budu usvojeni nakon konstruktivnog sučeljavanja sa samim parlamentom? Dovrò fare un'analisi morat ćemo provesti analizu tih akata zato jer veliki dio istih je tehničke prirode. Oni nemaju neke političke ili financijske posljedice ili implikacije, već su potrebni za obavljanje e, rada službi komisije. No, naravno, tamo gdje ti akti imaju učinak na poduzetnike i na građane, kao što vi same kažete, moramo doista biti sigurni da se e, ti akti također nadziru na demokratski način, odnosno da to obavlja i Europski parlament i nacionalni parlamenti. Dakle, ja ću analizirati te akte i prepoznati one koji imaju takve implikacije koje traže i provjeru od strane Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i to će biti dijelom tog mojeg nastojanja da postignemo međuinstitucionalni sporazum o boljem zakonodavstvu. Hvala, gospodin Šeflin. Hvala lijepa. Gospodine Timemans, nizozemska vlada je izjavila e, da se u 54 područja e, više neće biti Europe, pa me zanima gdje će biti granice. Kako se može osigurati da niti jedna stranka ne pređe te granice kako bi obje strane bile sretne? To je ključno pitanje europske integracije. mislim da se mora napraviti revizija nekih stvari i moramo biti temeljitiji u našim procjenama učinka našeg zakonodavstva. Mislim da kad iznesemo na svjetlo učinke za mala i srednja poduzeća i za naše građane, našeg zakonodavstva, ako već u ranoj fazi primjene imamo tu analizu, to će nam jako pomoći u našem odlučivanju hoćemo li ostati pri tom zakonodavstvu ili ga revidirati. Također vjerujem da procjena učinka mora biti integralni dio kompletnog zakonodavnog postupka, zakonodavne procedure, jer kao što znate u prirodi europskog zakonodavstva komisija može predložiti konja, a na kraju procesa ostane deva od tog e, prijedloga zbog pregovora u vijeću, zbog zahtjeva parlamenta. Moramo osigurati da ako naručimo konja da ono što ćemo na kraju isporučiti će biti konj, a ne deva. Dakle, procena učinka je nešto što je izuzetno važno. Također vjerujem da e, moramo uključiti i druge dionike u, u naš diskurs, u našu raspravu. Ja nisam siguran da e, svi koji sudjeluju u e, dijalogu ovdje u Briselu doista predstavljaju interese E, svih e, zainteresiranih u e, zemljama članicama. Mislim da znamo da se odvija dosta lobiranja u Briselu i zato je obavezan popis svih lobista u svim institucijama kako bi se točno znalo tko razgovara s kim i tko vrši kakav utjecaj na donošenje, e, na zakona koje donosimo. Mislim da je to od bitne, ulog, e, od bitne važnosti u radu parlamenta i komisije. Hvala lijepa gospodin Moraes. Ima riječ. Gospodine Timemans, e, vaši odgovori pokazuju vaše vaše stavove i vaš, vaš sustav vrijednosti, to je od ključne važnosti, ali dopustite da odem korak dalje i da vas pitam u obrani temeljnih ljudskih prava kakva vrsta povjerenika ćete vi biti? E, suočeni smo sa raznim vrstama kršenja ljudskih prava ne samo u Mađarskoj nego i u drugim e, dijelovima Europske unije e, spomenuli ste sve se spominju e, mjere štednje odnosno paketi mjera u vezi zbog krize i prava LGBT osoba dakle kakva kako, će, kako ćete vi E, nastupati u obrani tih prava i u teškim vremenima i u vremenima kada se mora e, pristupati štenji. E, da, kroz cijelu našu povijest kad smo bili suočeni sa problemima i kad smo bili u nevoljama tražili smo krivce. To je u ljudskoj prirodi uvijek smo tražili nekoga ko je kriv ili su to bili židovi ili muslimani ili cigani roma sinti e, uvijek je netko bio dežurni krivac međutim trijumf europske civilizacije je nadići takav pristup i stvoriti pravni okvir u kojem e, tu E, tu takvu vrstu reakcije koja u ljudskoj prirodi kontroliramo, dovedemo pod kontrolu. Jer e, mi ne želimo diskriminirati. U vrijeme krize, međutim, to se uvijek iznova ponovo pojavljuje. Uvijek tražimo nekoga koga možemo kriviti. I ako je u Europi nešto od centralne važnosti, onda borba protiv takvih tendencija. Ako ne ustanem danas u obranu temeljnih ljudskih prava, danas, onda sutra neće biti Europske unije, jer mi smo u suštini zajednica e, koja je utemeljena na zajedničkom sustavu vrijednosti. U posljednjih 30 do 40 godina, osobito nakon pada Berlinskog zida, na polju e, vrijednosti je ono gdje smo imali e, zajedničke podjele. Da sam mojim e, roditeljima rekao prije e, par desetljeća da će jednog dana u Europi e, LGBT osobe imati pravo na brak, oni bi mislili da moraju zvati, da me moraju dati na psihijatriju, međutim ako kad bi danas rekao svojoj djeci da to nekad nije postojalo, oni mi ne bi povjerovali. Hvala lijepa gospodine Timmermans. Gospodin, sljedeća e, govornica. Gospodine Timemans, iz svega što ste danas rekli slijedi da ste e, jednako uvjereni kao i ja e, da ako oslobodimo poduzetnike od nepotrebnog administrativnog opterećenja postići ćemo veliko poboljšanje E, odbor za zapošljavanje iznio cijeli niz prijedloga e, to izvješće je pozvalo na e, smanjenje administrativnog opterećenja također smo usvojili rezoluciju o procesu konzultacija e, gdje e, je cilj također smanjivanje administrativnog opterećenja do 2020. To su poduprle mnoge, e, mnoge udruge poduzetnika. U vezi sa time hoćete li vi biti posvećeni smanjenju administrativnog opterećenja za naše poduzetnike i naša poduzeća? kao što sam rekao, ja ću biti eklektičan i usvoj, bit ću za to da se usvoji sve što funkcionira i sve što daje dobre rezultate. Ali moram e, upozoriti, e, povjerenici su e, već dosad E, tako radili, ali ako razgovarate sa poduzetnicima u Europi, mislim da nećete biti, nećete naći na njihovo veliko oduševljenje, naš, oduševljenje našim dosadašnjim rezultatima. Dakle, otkad me Jean-Claude Juncker zamolio da preuzmem ovu funkciju, ja se e, bavim analizom te situacije i mnogi ljudi mi kažu, ali već smo učinili toliko mnoga, ali, mnogo toga, ali kad razgovaram sa poduzetnicima, od njih čujem sasvim suprotne, e, suprotna mišljenja. Dakle, moramo e, početi davati konkretno odterećenje poduzetnicima kako bi mogli e, služiti E, našem gospodarstvu, našim građanima i kako bismo ih oslobodili tog opterećenja. Također mislim da moramo biti pošteniji i u zemljama članicama što se tiče toga. Vrlo je lako okrivljavati Europsku uniju samo za to opterećenje, ali e, koliko često se događa da je povjerenik prisiljen iznijeti neki prijedlog zato što to traže zemlje članice koliko često se događa e, da e, pojedine interesne skupine formuliraju prijedloge koji se onda moraju iznijeti i i onda oni koji osjećaju opterećenje od, e, od posljedica, od učinaka tog prijedloga, pitaju tko je uopće tražio takav prijedlog, od kud se on stvorio. Hvala lijepa, gospođa Vikstrom ima sljedeća riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da se svi slažemo da se na europske izbore može gledati kao na poziv na buđenje za sve nas građane Europe. Traže da e, poslušamo ono što njih brine E, kao predsjednica odbora za predstavke želim e, vas upozoriti da mi svake godine dobivamo tisuće predstavki od građana Europe e, i u vezi sa provedbom europskog zakonodavstva. Te predstavke su zapravo zlatni rudnik. Iz njih bismo mogli doista shvatiti kako naše zakonodavstvo zapravo, kakav učinak ima na građane u Europi i kako bismo mogli poboljšati naše zakonodavstvo. Vi ćete biti nadležni za poboljšanje našeg zakonodavstva. Dopustite mi da vas upitam kako kanite poboljšati suradnju između naše dvije institucije kako bismo na najbolji mogući način e, iskoristili e, potencijal koji nam nude predstavke naših građana i kao drugo što bolje zakonodavstvo znači vama osobno. Hvala lijepa. E, što se tiče vašeg prvog pitanja, ako me pozovete, ja ću doći na sastanke vašeg odbora. Ako želite da e, proučim e, učinke koji su očiti iz predstavki građana i to ću učiniti. Ako me pitate općenito o, predstavkama možda što se tiče pojedinih slučajeva to treba podvrgnuti pravnoj, e, pravničkoj analizi, ali ako vidite neke općenito trendove, ja onda želim saznati o njima jer nam to omogućuje da poboljšamo naše zakonodavstvo i vidimo gdje se pojavljuju problemi i možemo ih onda riješiti, odnosno možemo naći uzroke problema. Možda ponekad e, izvor problema e, je u zemlji članici, ponekad negdje drugdje. Dakle, e, bitno je učiti iz iskustva i ja ću vrlo, se vrlo rado odazvati na vaše pozive. Što to znači meni? To meni znači sljedeće. Netko ko ima pekarnu više ne troši pola dana na popunjavanje raznih e, formulara e, da na primjer on može e, bolje upravljati svojom pekarnom i ostvarivati veći profit nego do sada. Evo to bi po mom mišljenju bilo bolje zakonodavstvo, odnosno poboljšanje zakonodavstva. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala gospodine E, predsjedatelju. Gospodine Timmermans, htio bih se vratiti na e, zakonodavni zakonodavnu proceduru, odnosno na sve ono što mi svi skupa e, poduzimamo kako bismo optimirali naš sustav, a istovremeno poštivali pravila i načela kao što su načelo subsidijarnosti i srazmjernosti. Što se tiče malog i srednjeg poduzetništva, također i politike zaštite okoliša i socijalne politike kako bismo izbjegli e, izlaženje iza naše e, nadležnosti na europskoj razini i izbjegli administrativno opterećenje. Da li komisija e, kani stvoriti neovisni sustav monitoringa e, što se tiče poštivanja načela subsidijarnosti. Da li e, kanite e, bolje voditi računa o tome u buduće? Po mom iskustvu načelo subsidijarnosti znači razne stvari različitim ljudima. Mislim da je prvi korak koji moramo poduzeti razjasniti što to zapravo znači. Mislim da možemo imati mnogo koristi od e, uske suradnje sa nacionalnim parlamentima gdje provjera subsidijarnosti i e, proporcionalnosti je dio njihovog e, redovitog posla. Ja vjerujem da povjerenici trebaju odlaziti u nacionalne parlamente, da trebaju raspravljati sa nacionalnim parlamentima i objašnjavati zašto je prijedlog, zakonodavni prijedlog na europskoj razini neophodan. Ja vjerujem da analiza, točna analiza što je zapravo bila svrha načela subsidijarnosti mora biti integralni dio našeg rada na međuinstitucionalnom sporazumu. Da li nam je potrebna, e, potreban e, posebni monitoring za načelo, provedbu načela subsidijarnosti? nisam siguran. E, međutim, ono što vjerujem je da nam je potrebna veća suradnja i interakcija između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, e, jer u praksi ja sam e, bio zastupnik u nizozemskom parlamentu šest puta. Kada sam prvi put bio izabran e, nismo imali nikakav sustav, a sada imamo vrlo razrađen sustav provjere subsidijarnosti i e, proporcionalnosti. Ali ponekad se taj sustav izloupotrebljava jer se neki prijedlozi nekima ne sviđaju pa onda ih odbijaju na temelju takvih obrazloženja. Dakle, te provjere služe tome da se e, provjeri da li, je, da li postoji nadležnost na razini Europske unije i to je svrha e, načela subsidijarnosti. Hvala lijepa, gospođa Zipal ima riječ. E, hvala lijepa, gospodine Timemans, pozdravljam vašu posvećenost zaštiti temeljnih ljudskih prava i vašu posvećenost e, međuinstitucionalnoj suradnji. Možda nam međutim možete dati više detalja o sljedećem. Koje ćete korake poduzeti kako biste osigurali da mehanizam vladavina prava funkcionira i u e, situaciji krize kako bi se e, kako bi postojale i e, postojao i mehanizam sankcija u slučaju e, povreda u zemljama članicama i konačno kako ćete osigurati da se takav mehanizam e, primjenjuje na sve zemlje članice na transparentan, jednak i ravnomjeran način. Vrlo je jasno da time što djelujemo ili ne djelujemo, ja ili komisija ćemo e, davati, ostavljati dojam da e, se bavimo nekim zemljama članicama, međutim to će biti krivi dojam. Mi možemo uspješno raditi samo na temelju analize problema i djelovanja kako bismo riješili, našli rješenje, a ne tako da se bavimo pojedinim zemljama članicama. To bi e, bilo podrivanje komisije, odnosno kredibiliteta Europske unije. Moramo biti e, precizni, e, nepristrani i moramo se temeljiti na preciznim pravnim normama i standardima. Moramo profitirati iz iskustava iz rada drugih organizacija, kao što sam već rekao, mnoge evropske organizacije i nevladine organizacije već su e, učinile mnogo dobrog ali i na kraju dana mi, e, na kraju krajeva mi imamo instrumente, imamo mogućnost mogućnosti i procedure možemo koristiti članak 7. Ono što nam je potrebno nisu nove procedure, nego politička volja da zapravo provedemo ono što je već na stolu. Mi kao Europska unija bit ćemo na probi u sljedećih nekoliko godina i potrebna nam je jedna politička odvažnost u zahtjevima od zemalja članica da ispune ono što su, eh, na što su se obavezale. Ako ste potpisali ugovor, ako ste ga ratificirali, onda ćemo od vas tražiti da to i ispoštujete. Hvala lijepa, gospođa Koraca Bild. Hvala gospodine Timemans na eh, predanosti koju danas pokazujete. Mnogi europski građani asociraju Europsku komisiju sa birokracijom i bez obzira je li to ispravno ili ne, E, mislim da Europska komisija mora zaista dati e, rezultate. Dakle, što konkretno planirate kako biste osigurali da zemlje članice provode direktive koje su usvojene e, bez povećanja administracije i prevelike birokracije? da li vaša pozicija znači više hijerarhije ili više političke volje da se e, surađuje sa zemljama članicama u provedbi e, usvojenog europskog zakonodavstva. I posljednje pitanje, da li je vaša nadređena pozicija, da li će ona značiti da će horizontalne teme kao što su prava žena, e, jednakost spolova, da će doista postati jednako zastupljena u svim politikama Europske komisije. E, wow, e, podsjećate me na jednu, e, jednog bivšeg kolegu iz Švedske, ali neću spomenuti njegovo ime. Naša reputacija je da smo previše birokratski opterećeni i da ne da ne postižemo baš prevelike rezultate ja bih e, htio to promijeniti. Ja želim međuinstitucijski sporazum između ovog parlamenta i komisije kako bismo osigurali da se svi naši prijedlozi e, podvrgnu provjeri. Ja ne želim da malo i srednje poduzetništvo na kraju ostane nezadovoljno. Dok ne uspijemo, dok ne čujemo od malog i srednjeg poduzeća da kažu o, pa ovo zaista radi, nećemo moći biti zadovoljni. E, dio je odgovornosti svakog povjerenika i ja također ću imati mogućnost razgovora sa svojim kolegama povjerenicima o njihovim područjima za koja su oni nadležni i ja uopće ne sumnjam da će to biti e, dio našeg svakodnevnog rada i također aspekt poštivanja prava da će biti uključen u sva e, u rad na svim našim područjima e, uključen u sve naše portfelje što se tiče horizontalnih e, tema kao što su prava djece. Ja mislim da ako ne uspijemo postići više kod stvari kao što su poštivanje dječjih prava u sljedećih nekoliko godina, a djeca su ponekad vrlo ranjiva. Mislim da će to značiti da nismo uspjeli zaštititi temeljna ljudska prava e, svih građana našeg društva. Hvala lijepa. Gospođa Fajon. Hvala. Gospodine se želim se vratiti na pitanje ljudskih prava i imigracije. Što namjeravate učiniti kako biste se osigurali da svi imigranti koji dolaze u Europsku uniju ili se već nalaze u Europskoj uniji doista dožive poštivanje njihovih e, ljudskih prava bez obzira na e, spol, etničko podrijetlo, vjersko uvjerenje ili ideologiju ili seksualnu orijentaciju. I u istom kontekstu kako ćete iskoristiti svoju ulogu prvog potpredsjednika da riješite probleme diskriminacije na štetu najranjivijih skupina u našem društvu, naročito Roma. Hvala. Gospodine Timmermans. Dozvolite mi da započnem odgovorom na drugo pitanje. Prije više godina kada sam radio za OSS na pitanju manjinskih prava. Izradili smo jedno izvješće o situaciji Roma i zapravo iz toga izvješća je proizišlo mnogo ružnih saznanja, odnosno o kombinaciji diskriminacije, društvenog isključenja, samo isključenja iz obrazovanja i drugih mogućnosti koje nudi društvo. I to je bilo prije 20 godina. Ako sagledam situaciju koja postoji sada, mislim da e, Romi i Sinti nisu doživjeli velika poboljšanja u Europi i mi smo odgovorni zajednički za to. Europska unija snosi tu veliku zajedničku odgovornost zato jer se oni ne mogu smatrati državljanima samo jedne zemlje. U suradnji sa drugim europskim organizacijama ja ću se zalagati za poboljšanje situacije Roma diljem Europe. U današnje vrijeme kada se mnogo raspravlja o zlouporabi socijalnih sustava u zemljama članicama, upravo su kritike upućene Romima i Sintima zbog uvođenja strogih mjera, a oni pak nemaju kamo otići. Dakle, korištenje primjera zajednice Roma i Sintija je doista mm, primjer kako mi trebamo još mnogo toga učiniti kada je riječ o zaštiti temeljnih prava. No, trebamo također biti iskreni u vezi sa još jednim elementom, odnosno postoji iskušenje da se zapadne u protuzakonitost, što je također prednost za određene skupine, zato jer je to alternativa gladi, ali to onemogućuje europskim ili nacionalnim tijelima da poštuju ljudska prava tih osoba. Dakle, trebamo mm, strože nastupati prema poduzetnicima koji zapošljavaju ljude na crno svjesno i svejedno to nastavljaju činiti. Hvala, gospodine Rangel. Hvala, gospodine predsjedavajući, gospodine Timmermans. Pročitao sam e, vaš govor i također vaše odgovore i vidim da polažete mnogo mm, težine i stavljate veliki naglasak na načelo supsidijarnosti. No, prva napomena, načelo supsidijarnosti budući da je povezano sa načelom e, najbolje razine učinkovitosti može dovesti ne samo do ograničavanja djelovanja Europske unije nego čak do proširenja polja djelovanja Europske unije. Mislim da se ovaj posljednji aspekt načela često zanemaruje subsidijarnost, ako se ispravno e, shvati, može značiti više ovlasti za Europsku uniju. E sada, da postavim pitanje. Koje konkretne korake namjeravate poduzeti kako biste osigurali i ojačali ulogu nacionalnih parlamenta i koje mjere ćete razraditi kako biste osigurali da jača uloga nacionalnih parlamenta ne ugrozi ovlasti Europskog parlamenta? Gospodin Timmermans, izvolite. Upravo mm, ovlasti Europske unije su rađene u ugovoru o Europskoj uniji, ne mogu se proširiti subsidijarnošću. Postoji to nastojanje, naročito u ovoj instituciji koju bih ja mogao predstavljati ako me potvrdite. To su možda neki zgodni prijedlozi koji bih ja volio provesti, ali nisu nužni. E, ja želim djelovati na onim područjima koje je predsjednik odabrao kao ključna i treba vidjeti što tu treba učiniti. Ja imam e, drugčije viđenje subsidijarnosti od vas, zato sam rekao da postoji različita viđenja tog načela, naročito u brojnim područjima energetska politika je također ugrađena u ugovor djelovanje na europskoj razini je jedino djelovanje koje će isporučiti nešto našim državljanima. Naravno e, da tu treba djelovati, no ja shvaćam načelo subsidijarnosti i na način da treba djelovati na višoj razini od niže ako ta viša razina će ostvariti ove ciljeve koji su poželjni to može značiti da treba razraditi europska rješenja za probleme koji se više ne mogu riješiti na nacionalnoj razini. Kada je riječ o drugom pitanju, možda sam vas pogrešno shvatio, ali mislio sam i to je bilo na početku konvencije kada se još uvijek E, smo se bojali da će biti tu konkurencije između Europskog parlamenta i nacionalnog parlamenta, ali meni se čini da postoji sve jače partnerstvo između Europskih parlamenta i nacionalnih parlamenta. Naravno da se to još može poboljšati, ali kao što sam e, pokušao reći u svojem uvodnom izlaganju, ova Europska unija se neće izgraditi protiv volje zemalja članica niti protiv volje građana. Dakle, treba uspostaviti dijalog sa nacionalnim parlamentima jer su oni vaši partneri u postizanju boljih rezultata u korist europskih građana. Hvala. Gospođa Regner. Hvala. Još jedno pitanje o refitu, gospodine Timmermans. U svojem priopćenju o refitu Europska komisija je naznačila također da postoji socijalni ugovor za e, frizere što ne bi trebalo provoditi kao bolje u regulativu i to se smatra birokratskom preprekom i to je napad na europski socijalni dijalog i također napad na temeljna prava e, na zdravo i sigurno radno mjesto kao što je predviđeno u članku 31. povelje o temeljnim pravima. Što ćete vi kao predsjednik učiniti da bi se osigurali da bolje zakonodavstvo osigura da prava na zdravo i sigurno radno mjesto i također istovremeno da se vodi računa o s time vezanim e, socijalnim ugovorima i također što ćete učiniti kako bi se smanjili opterećenje malih i srednjih poduzeća ne smanjujući standarde zaštite potrošača i kako se ne bi opteretilo mala i srednja poduzeća i što ćete učiniti e, kako bi se e, zaštitili e, postojeće standarde, naročito kada su u pitanju i socijalni standardi i standardi zaštite okoliša. Pa bolje zakonodavstvo nije deregulacija i ne može se ostvariti na štetu socijalne zaštite i zaštite okoliša, to sam jasno rekao. No mislim da ste preduhitrili zaključak kada je riječ o inicijativi o frizerima. Koliko znam, to je ideja koja je nastala u socijalnom dijalogu na europskoj razini. Komisija je razradila prijedlog, ali komisija nastoji u zemljama članicama osigurati zaštitu ljudima koji rade kao frizeri, no pitanje je li to treba učiniti na E, europskoj razini ili je to još jedan primjer e, slučaja kada ljudi ne mogu ostvariti svoja prava na nacionalnoj razini onda putem Europe ih pokušavaju ostvariti. Mislim da ne smijemo krenuti tim putem i mislim da postoji mnogo političkog prostora da političke stranke u Europskom parlamentu kažu da to je put kojim želimo krenuti. To je u vašoj moći, no ako postanem povjerenik, onda ću se pobrinuti da djelovanje na europskoj razini bude odgovor na zaštitu zdravlja na radnom mjestu na nacionalnoj razini. No, je li to potrebno da bude u rukama Europe? Zašto zemlje članice ne mogu to same riješiti? Postoji li unutarnje tržište za frizere koji traži europsko djelovanje ili je to nešto što treba ustrojiti na nacionalnoj razini? To je opravdano pitanje i odgovor je ako većina zaključi da, to je nešto što možemo jedino riješiti na europskoj razini, ja e, ću onda tome praktično pristupiti. No smatram da različitost kultura i načina rada na nacionalnoj razini me ipak dovodi do zaključka da je to nešto što same zemlje članice mogu riješiti na nacionalnoj razini. E, hvala gospodine Timmermans, gospodin Jar. Hvala lijepa gospodine Timemans, ovdje sam. Kao član odbora za predstavke imam jedno pitanje prema članku 51 e, primjenjuje se e, povelja ljudskim pravima i mi dobivamo sve više predstavki na tu temu. Jedan veliki broj tih predstavki međutim ne ispunjava kriterije članka 51 pa ih se odbacuje i zato se ne mogu pokrenuti postupci. Mnogi europski građani smatraju članak 51 nejasnim, nejasno formuliranim i smatraju svoje pravo na predstavke e, time ograničenim E, dakle, kako se može građanima objasniti da pravo na predstavke koje je jedno od njihovih e, temeljnih ljudskih prava ima svoje granice na temelju e, povelje o temeljnim ljudskim pravima? I kako vi doista kontrolirate učinke E, ispričavam se što sam govorio e, saskim dijalektom, a ne e, njemačkim. Dakle, što se tiče odbora za predstavke Europskog parlamenta, ja sam spreman pogledati u čemu je problem sa tim člankom 51 spreman sam razgovarati o tome, ali da postoje neke granice, e, to je vrlo logično, to je ta slučaj i na nacionalnoj razini. E, da li je to građanima jasno ili ne, to ne mogu e, prosuditi, ali ako postoje poteškoće, ja sam spreman poraditi na tome i proučiti to ako moramo prosuditi da li jedan prijedlog e, može dati e, one rezultate koje očekujemo, onda moramo se, onda se moramo pobrinuti da e, se komisija, da komisija ima savjetnike koje savjetuju na jedan profesionalan i kompetentan način. i da ti savjetnici e, naravno imaju dovoljnu distancu od e, bilo kakvih vlastitih interesa i dovoljno e, znanja i dovoljno kompetencije da mogu objektivno savjetovati komisiju. Ako doista postoji problem, onda sam spreman doista ući u dijalog sa parlamentom u vezi s tim. Hvala lijepa gospodine Timemans. Gospođa Delvo ima riječ. Euh, Dobar dan, gospodine Timmermans. Ovdje sam sa vaše lijeve strane. Vratit ću se na pitanje subsidijarnosti. Između ostalog, e, želim vam zahvaliti da ste to precizirali. Rekli ste da ste imali namjeru zaći više u detalje, a čini mi se da ova rasprava dokazuje da je to i potrebno učiniti u odnosu na ove odgovore u pisanom obliku koje smo zaprimili. Već ste rekli da želite poboljšati interakciju sa nacionalnim parlamentima. Moj klub SID se zalaže za jačanje uloge nacionalnih parlamenta također kako bismo bili i bliži građanima, ali između ostalog kako bismo unaprijedili europski projekt. Dakle, u odnosu na prethodnog govornika ja imam malo drugačiji stav. Dakle, kako se možemo osigurati da se načelo supsidijarnosti ne koristi kao izgovor za odlaganje ili čak blokiranje donošenja odluka u Europskoj, uniji, a to upravo žele oni koji žele neuspjeh Europske unije. Da, ta opasnost postoji i očita je u zemljama članicama. Upravo sam navio e, slučajeve i u zemljama koje najbolje poznajem slučajevima o kojima se pribjegava ovoj tvrdnji, odnosno kaže se Europska unija nije nadležna za ovo područje, nema tu ovlasti, zato jer im se ne sviđa sam sadržaj prijedloga koji je iznesen. Upravo kako bi se izbjeglo kako bi nacionalni parlamenti e, tu djelovali. Subsidijarnost e, je nešto što daje određene ovlasti Europskoj uniji i tu treba zapravo procijeniti je li potrebno da Europska unija intervenira. Osim toga, kada je riječ o razmjernosti, treba vidjeti da li instrument kojim se služi Europska unija da tu intervenira doista odgovara svrsi. Evo, to su ta dva elementa koja ulaze u analizu suradnje sa nacionalnim parlamentima. Naravno, to trebamo razjasniti u našem odnosu sa nacionalnim parlamentima, jer kao što sam rekao prije, prečesto se to koristi kao izgovor, odnosno da bi se reklo da se ne žele europske inicijative na ovom području. Naravno da postoji njihov nadzor nad suštinom prijedloga, komisija naravno ima pravo podnositi prijedloge i uz vijeće i parlament ima pravo donositi zakone, ali to pravo ne smije umanjiti pozivanje na subsidijarnost od strane nacionalnih parlamenata. Ako se oni ne slažu sa iznesenim prijedlogom, onda se trebaju obratiti predstavniku e, vijeća i komisije u dotičnoj zemlji. Hvala, gospođa Grajsle. Hvala lijepa na ovom zanimljivom popodnevu. Vi imate neke konkretne nadležnosti, na primjer e, internu službu za e, revizijsku službu e, i moje prvo pitanje je kako konkretno mislite organizirati tu službu i da li ćete organizirati jedan odbor za to u tu svrhu da li ćete sa kolegijem povjerenika razgovarati o rezultatima te e, revizije? Hvala lijepa. E, komisija doista ima izvrsne ljude, ja sam sad neke od njih e, upoznao i vrlo su me se dojmili. E, također i ljude koji rade u toj e, reviziji, oni će sigurno i u buduće nastaviti sa svojim izvrsnim radom. Ja garantiram apsolutnu neovisnost e, revizijske službe. Bez kompletne neovisnosti oni ne mogu obavljati svoj posao. Ja ću se pobrinuti za to da se oni da oni više kontroliraju output Dakle, sada je to otprilike 40% njihovog posla, ali mora postati veći postotak njihovog posla kako bi se u buduće e, to još više poboljšalo. Ja vjerujem da ta služba za reviziju mora biti neovis, u buduće još neovisnija od općih uprava kako ne bi bilo nikakvih miješanja i nikakvih interferencija u njihove nalaze i njihove preporuke. E, kad postoje te preporuke, one mogu biti usvojene ili ne, onda vi kao Europski parlament možete pogledati što je komisija sa tim preporukama učinila e, i onda možete e, i vi e, saopćiti svoje mišljenje o tome. Ja ću se pobrinuti da moji kolege u komisiji koji su nadležni za područja e, gdje je služba za revizije dala preporuke, da se pobrinu da se te preporuke doista i provedu u djelo. Hvala gospodine Grajsku. Gospodine Timmermans, kako bi poboljšala proces donošenja odluka, Europska komisija provodi ocjenu učinka prije poduzimanja važnih inicijativa. Europska komisija sada procjenjuje određene učinke i obvezuje se da će, da će objaviti upute za 2015. godinu. I jedan od zaključaka se odnosio na transparentnost. Kada su i kako, na koji način provedene te ocjene učinka i koliko su neovisne. Vi kao potpredsjednik možete li nam iznijeti svoje mišljenje kako mislite da, da bi se mogao poboljšati proces donošenja odluka i kako bi se moglo bolje procijeniti učinak zakonodavstva i također kako se prikupljaju podaci za procjenu kako bi se došlo do političkih prijedloga. U svojstvu rumunjskog zastupnika ja ću naglasiti da mnogo držim do transparentnosti, naročito kada je riječ o korištenju fondova i pristupanju moje zemlje šengenskom području. Pa, znate, procena učinka po svojoj prirodi nije prvo nastojanje jedne birokracije koja e, želi poboljšati svijet i izaći sa boljim prijedlozima koji će polučiti dobre rezultate za građane. Posjetit ću procjeni učinka svoju punu političku pozornost i time ću osigurati da službe komisije dobro znaju da trebaju učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi najbolje procijenila učinak bilo kojeg prijedloga. Onda će odbor za procjenu učinka razmotriti tu ocjenu i ja ću se osigurati da ljudi koji su u tom odboru imaju i stručnost i moć da budu bezobzirni u svojoj ocjeni. Znam već da dosta toga što oni ocjene se vraća komisiji na ponovnu razradu. Dakle, vjerujem da e, time što ćemo poboljšati procjenu učinka i posvetiti veću pozornost tome ćemo postići i dobre rezultate. No, moram pri tome naglasiti da komisija razrađuje zakonodavstvo, no trebamo osim toga poboljšati cijeli proces prvog čitanja, drugog čitanja, donošenja odluka, onoga što se događa u parlamentu, što se događa u vijeću. Sve to treba nadzirati u smislu procjene učinka, jer e, vrlo često ono što pogoršava učinak na građane i poduzeća je ono što se događa u političkim e, zakolisnim dogovorima e, među e, lobističkim skupinama i to ponekad i mijenja samo prirodu prijedloga. Taj proces mora biti potpuno transparentan, a to podrazumijeva da sve te institucije koje su uključene u donošenje odluka podijele ocjenu učinka. Nije dovoljno da samo komisija to čini, nego to treba uključiti i vijeće i e, parlament. Dame i gospodo, posljednje pitanje postavljeno. Gospođo Gal, samo trenutak. Gospodine Timemans, vi možete na ovo pitanje odgovoriti u dvije minute kao i na sad druga pitanja, a potom ako želite imate pet minuta za završnu, svoju završnu riječ. To možete e, nadovezati odmah na odgovor na pitanje gospođe Gal. Izvolite gospođo Gal. Gospodine Timmermans, ja sam sama svjedočila ozbiljnim povredama temeljnih prava, naročito kada je riječ o nacionalnim manjinama, dok je komisija ostala indiferentna. Mm, ja mm, cijenim da tvrdite da ono što komisija čini ne ugrožava ljudska prava, ali to se treba temeljiti na objektivnoj analizi, a ne zbog ideološkog pritiska ili e, reakcijama medija. Prema e, rezultatima ovog e, ožujka, uzimam Mađarsku zato jer je toliko puta spominjena danas, neovisnost pravosuđa je šest bodova bolja od e, prethodne godine, a povjerenje u pravosudni sustav se povećalo i blizu je sada Francuske. To pokazuje da objektivna analiza može pružiti drugačiju sliku, čak i u slučaju Mađarske, različito od onoga što se uvijek ponavlja, a to su neopravdane optužbe. Kako ćete se osigurati da se objektivno nadzire sve zemlje članice i da se prema njima jednako postupa sukladno objektivnim standardima? I osim toga, hoćete li vi zaštititi one koje se neopravdano napada? Hvala. Najveći neprijatelj promicanju ljudskih i temeljnih prava je ono što bih ja nazvao nazivom A što s tim? I tome sam raspravljao sa svojim sa svojim ruskim kolegom, gospodinom Lavrovom, i kad god bih e, ja neka nešto ruski, Rusiji, on bi rekao, a što je sa ovim u Nizozemskoj, što je sa ovim u Francuskoj. Dakle, to je logična reakcija na kritike koje se doživljavaju nepravednima. Jedni lijek protiv toga je ne zateći se u situaciji gdje se doista usredotočujete samo na jednu situaciju u jednoj zemlji. Jedni način na koji možemo promicati ljudska prava i osnažiti temeljna prava u Europskoj uniji je da budemo potpuno nepristrani što se tiče situacije ili države članice koju, o kojoj se radi i moramo pogledati gole činjenice, već sam to rekao za slučaj premijera Orbana, e, da moram reagirati na svaku političku izjavu, njega imao bih još jedan posao. To je narav politike i ono što moramo činiti po pitanju Mađarske i svih drugih slučajeva, pogledati meritum, pravne činjenice, pritužbe građana, pravni razvoj događa stvarnu situaciju u društvu, razgovarati sa predstavnicima nevladinih organizacija, sa medijima i tada možemo dobiti cjelokupnu sliku stvarne situacije. I ne možemo upotrebiti ispreku da, da dođete u moju zemlju, ali što je sa ovim, što je sa onim, onda još gore. Ne, jedini odgovor analizirat ćemo zasebno svaku pojedinu situaciju prema te same situaciji. I to je jedna mogućnost borbe protiv kritike dvostrukih mjerila. Dakle, što se tih kritika tiče, uvijek nas optužuju za dvostruke, dvostruka mjerila, ali moramo se pobrinuti da te kritike ne budu utemeljene i da svojim aktivnostima možemo prikazati, dokazati da nismo primjenjivali